Good afternoon, colleagues. Um, we'd like to, both uh, Mrs. Blinker Fichusa and myself would like to welcome you to this joint meeting of the Libe and FAM committees. E, htio bih vas pozdraviti na ovo zajedničko saslušanje odbora FEM i Libe. Što se tiče odbora Libe, moram vas upozoriti samo na činjenicu da će se kasnije taj sastanak održati u e, dvorani 4Q2. Ja ću otići u 16.45 u tu dvoranu. Jednostavno upozoravam kolege iz odbora Libe da ćemo od 17 do 19 sati imati sastanak odbora Libe e, u e, dvorani 4Q2. Evo, mi ćemo se sastati od 5 do 7 sati. E, drage e, kolege, dobrodošli na zajednički sastanak odbora LIBE i FEM. Naša su dva odbora od uvijek izvrsno surađivala. Radili smo na velikom broju tematika zajedno, kako zakonodavnih, tako i nezakonodavnih koje su zajednički za oba odbora. Pristupanje Istanbulskoj konvenciji o borbi protiv isprečavanja nasilja nad ženama je vrlo važna tema kojom ćemo se danas baviti. Svi mi znamo da Europska unija mora napraviti više. I e, moguće je da moramo napraviti više u e, borbi e, protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Na vijeću se rasprave vode, malteško predsjedništvo izvrsno radi, a mi želimo ovdje pridonijeti zajedničkim prijelaznim e, izvješćem. Naglašava se, zadnji puta smo govorili dakle o pristupanju toj konvenciji, a danas ćemo govoriti o drugim aspektima te konvencije kako bismo saznali o čemu se zapravo radi i što je bitno za države članice. Najprije ću e, dati riječ moj supredsjedateljici, predsjednici odbora FAM, e, gospođi bulinković Jute. Dobar dan. E, pozdravljam kolege iz oba odbora, pozdravljam stručnjake i sve sudionike ovog saslušanja. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Drago mi je da danas organiziramo drugo saslušanje na važnu i osjetljivu temu koju predstavlja pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji. E, svi znamo da je nasilje nad ženama jedno od ključnih tema kojom se bavi odbor za ženska pitanja. Drago nam je da je komisija predložila da Evropska unija pristupi konvenciji i mi podržavamo predsjedništvo koje želi da Evropska unija potpiše i ratificira tu komisiju. Kako odbor LIBE, tako i odbor FEM e, dobro surađuju. Puno smo ranije već započeli s radom kada je usvojeno izvješće gospođe Pavanove u tom izvješću parlament postiče e, da se usvoje propisi za borbu protiv nasilja nad ženama. Prelazimo odmah na saslušanje. Gospođa Sahiba Gafarova bit će naša prva govornica. Ona je glavna izvjestiteljica za pitanja nasilja nad ženama Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Imenovana je na tu dužnost u travnju 2015. godine. Glavni je zadatak da pridonese osvješćivanju e, pitanja e, vezanih za borbu protiv nasilja nad ženama u vladinim i nevladinim organizacijama te da informira o postojanju Istanbulske konvencije i njezinih odredbi. Ona je također podpredsjednica odbora o pitanjima žena i djece, a ko koordinira i parlamentarnom skupinom za mreže za borbu protiv nasilja nad ženama. Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali. Ja ovdje danas predstavljam parlamentarnu skupštinu Europske unije. U Europi je potrebno da se ujedinimo kako bismo se borili protiv nasilja nad ženama i moramo se usmjeriti na sve instrumente kojima raspolažemo na tu temu. Pozdravljam naravno rezoluciju Europskog parlamenta kojem se traži da Europska unija pristupi Istanbulskoj konvenciji, a također i pozdravljam odluku Komisije Europske unije da pristupi Istanbulskoj konvenciji. Nasilje nad ženama je najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava. Postoji u svim državama. Svi mi poznamo za nasilje nad ženama u našim sredinama. Možda nismo osobno s time upoznati, ali to ne znači da to nasilje ne postoji ne može doći do ravnopravnosti među spolovima ako dio e, stanovništva živi u strahu. Borba protiv nasilja nad ženama znači da se istovremeno borimo za ostvarivanje potpune ravnopravnosti. Istanbulska konvencija je ključna u borbi protiv nasilja nad ženama. Radi se o kolektivnim naporima mi koji dolazimo e, iz političkih krugova ili iz civilnog društva moramo raditi na osvješćivanju. U kolovozu 2014. godine ostvarili smo prvi cilj. Tada je <clears throat> stupila na snagu konvencija. Bio je to ključni korak naprijed. Htjeli smo više zaštititi e, žene tako što ćemo im dati veći stupanj zaštite u cijelu Europi. Zašto je to toliko bitna konvencija? Zna se da je time potvrđeno da je nasilje nad ženama kršenje ljudskih prava. To je prvi međunarodni ugovor kojim se definira rod. I ako ono što još e, ako neka kaznena djela koja još nisu u svim kaznenim zakonicima svih europskih država od spolnog sakačenja do prisilnih pobađaja i mnogih drugih tu su uključeni. Mi u parlamentu skupštini Vijeća Europe radimo i sada na izvješćima o e, mnogim e, temama vezanim za nasilje nad ženama. Prekretnica e, u ovoj konvenciji je i u tome što takozvana tradicija ili čast ne mogu više biti izlika za nasilje. Konvencija također pokriva čitav niz inicijativa gdje se e, radi na tome da se prikupljaju podaci, da se otvaraju e, skloništa za žene i e, telefonske linije. Radi se na tome da se radi na koordinirani način, što znači da agencije i nevladine organizacije ne bi trebali raditi izolirano, već surađivati. Sigurnost žrtava u središtu je svih tih mjera. To instrument predstavlja prekretnicu po pitanju visokih standarda zaštite i pomoći koja se pruža žrtvama kaznenom e, progonu počinitelja. Kao što sam već rekla, radi se o instrumentu koji predstavlja prekretnicu. Jedno od glavnih izazova u današnje vrijeme je da se poveća informiranost u borbi protiv nasilja nad ženama kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na e, to nasilje i dala se potpora žrtvama i to se potkrijepilo e, odgovarajućim zakonskim propisima. A sada nešto o ulozi zastupnika e, i članova parlamentarne skupštine Vijeća Europe u e, informiranju o toj konvenciji. Vjerujem da svaki zastupnik može raditi na tome i raditi na nacionalnom planu, mogu pretvoditi zakonodavnim postupkom, mogu tražiti da se e, ta konvencija ratificira, organizirati konferencije na te teme, širiti znanje o tom pitanju među e, nevladinim organizacijama. Zastupnici mogu također predložiti i druge zakone, tražiti prikupljanje podataka i omogućiti da žrtve, odnosno organizacije koje daju pomoć žrtvama, budu na odgovarajući način financirane. Nadalje, mogu pridonositi na tome da se promijeni način razmišljanja u društvu. E, mogu djelovati u okviru političkih stranaka i tražiti da se načini više. Zastupnici direktno također e, mogu nadzirati provedbu konvencije, jer to ne čine samo izvješćima koje države potpisnice rade već i na drugi način na koji zastupnici djeluju. Oni mogu djelovati dvojako. Na nacionalnoj razini mogu nadzirati e, mjere koje je država potpisnica načinila da provede konvenciju, dok na europskoj razini se traži od parlamentarne skupštine Europske unije da bude aktivni dionik e, te konvencije, da se bori protiv manjkavosti i da traži da specifične odredbe konvencije e, zažive. Ono što je također bitno za ovu konvenciju jest da je u najboljem interesu svih da izabrani predstavnici e, daju potporu kako bi se naziralo provođenje same konvencije. Kao politički koordinator dopustite mi da kažem nekoliko riječi o mreži žene bez nasilja. To je inicijativa u Vijeću Europe svih 47 zemalja članica. Radi se o inicijativi kojim se želi boriti na nacionalnoj razini protiv nasilja na ženama. Mreža je poznata po tome da organizira vrlo zamjećene tematske događaje na razini parlamenta. Mreža je, postoji sada već deset godina i znatno se razvila. Razvila je također suradnju s drugim parlamentarnim tijelima koji i međunarodnim organizacijama. Zaista se nadam da će također više surađivati s Europskim parlamentom, te da ćemo u budućnosti imati prilike više surađivati. Sljedećih će godina mreža nastaviti raditi na tome da se e, bori protiv nasilja nad ženama, organizirajući nacionalne seminare, konferencije po nacionalnim parlamentima, kao i zajedničke sastanke s ključnim partnerima na međunarodnoj zajednici. jedno od ključnih načina djelovanja bit će zalaganje za potpisivanje i ratifikaciju ove konvencije. Moramo naročito e, osvijestiti one zastupnike čije će zemlje uskoro biti potvrgnute samom nadzoru moramo im dati u ruke odgovarajuće instrumente za taj nadzor. Dopustite mi još da naglasim koliko je značajna uloga nevladinih organizacija. E, mi parlamentarci zaista ovisimo o radu nevladinih organizacija a vrlo je značajno da nevladine organizacije nastavljaju davati potporu ženama žrtvama nasilja. Zato mi moramo raditi na tome da one dobiju odgovarajuće financiranja kako za sprečavanje nasilja, tako e, za e, pomoć žrtvama. Zaključno, kao parlamentarci imamo zaista mogućnost e, da e, komuniciramo i u javnosti, a to vrijeme e, moramo iskoristiti da prenesemo poruku i uvjerimo naše sugovornike da se, žrt, da se nasilje ne može tolerirati. Na taj način omogućavamo žrtvama da se i njihov glas čuje. Ne smijemo stati na riječima, naše riječi moraju se pretočiti u dijela. Pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji otvara mnogo mogućnosti. To je slika društva koje želimo. Društva u kojem se nasilje nad ženama više ne može opravdavati, negirati ili minimizirati. Zato vas pozivam da i vaš glas se čuje i da tražite promjene. To možete napraviti na konkretan način tako što ćete zatražiti da se ratificira Istanbulska konvencija. Hvala na pozornosti. Hvala vama. Sada ćemo saslušati gospođu Elizabeth Morobrod, koja je sutkinja i trenutno obnaša dužnost eh, generalne tajnice Međuministarske misije za zaštitu žena od nasilja i borbu protiv krimčarenja ljudi u Francuskoj. Ovo tijelo prikuplja, analizira i objavljuje informacije i podatke u polju nasilja nad ženama, također daje svoj doprinos e, evaluaciji nacionalnih i lokalnih mehanizama koji se bave ovim. Gospođo brod imate riječ 10 minuta, izvolite. Mikrofon nije uključen. Mikrofon nije uključen. Dame i gospodo zastupnici, Dopustite najprije da vam srdačno zahvalim na upućenom pozivu da sudjelujem na ovom sastanku koji će nam omogućiti, nadam se, da razmijenimo naše iskustva o napretku i doprinosu koji predstavlja konven... Istanbulska konvencija. Dakle, jasno je da konvencija Vijeća Europe o borbi i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nazvana Istanbulskom konvencijom, za Francusku predstavlja iznimno učinkovit ilu, alat, koji omogućuje da se podrži i napreduje borba protiv nasilja nad ženama. Najprije želim podsjetiti kako Francuska već nekoliko godina borbu protiv nasilja nad ženama posvećuje zase, učinilo je od toga zasebnu politiku i tu već imamo već čitav niz planova ministarskih i među ministarskim za tu borbu. Najprije želim posvet par trenutaka jačanju našeg zakonodavnog arsenala koji su već postojali prije konvencije u Istanbulu. Tu su dva važna zakona, ima ih puno, ali samo ću spomenuti dva najjača zakona četvrtog travnja 2006. koji je pojačao represiju i boru protiv nasilja u paru. Dakle, nadležnost tog zakona proširila je kategorizaciju nasilja koja se primjenjuje u paru i primjenjuje se i na ljude koji su u e, zajednici i na bivše partnere, naravno primjenjuje se i na ubojstvo, silovanje. Tu, se, tu je također uključeno i e, udaljavanje osobe koja je odgovorna za nasilje od obiteljskog doma. Tu je također još jedan drugi zakon od 9. srpnja koji se tiče nasilja nad partnera i djecu unutar obitelji i to je jako dragocijen instrument koji sucima omogućuje da poduzmu sve mjere kako bi zaštitili osobe unutar para koje su žrtvama tog nasilja. Ovaj zakon također omogućuje totalno ili djelomično e, ukidanje roditeljske nad, roditeljskog nadzora od osobe koja je odgovorna za nasilje i konačno ovaj zakon uvodi i kazno dijelo psihološkog, psihičkog nasilja koje je naravno sadržano i u Istanbulskoj konvenciji. Ova Istanbulska konvencija imala je veliki utjecaj e, na situaciju u Francuskoj. Najprije želim inzistirati na tri elementa. Kao prvo, institucionalne nove instance koje su posvećene borbi protiv, e, borbi nasilja nad ženama. Drugo se tiče zakona koja smo, koje smo izglasali kako bismo bili sukladni s određenim normama iz konvencije iz Istambula glede zaštite nekih kategorija žrtava i sudskog gonjenja autora nasilja. I zaključno želim reći da smo danas, zahvaljujući konvenciji iz Istambula, svjedoci pravog priznanja u našem francuskom institucionalnom e, okruženju. Dakle, jasno je sada da nasilje nad ženama ima zasebne mjere koje ga se tiču. Što se ove prve točke tiče, dakle, novih institucionalnih instanci, 3.7.2013. predsjednik Hrvatske republike usvojio je dektret kojim je pokrenuo međuministarsku misiju za zaštitu žena protiv nasilja i borbu protiv e, krimčaranja ljudi koja se zove Mitrov i kojom imam čas predsjedati od e, osnutka. Dakle, kao što ste rekli, Mitrov treba prikupljati, analizirati i širiti informacije o nasilju nad ženama. Dobili smo također za zadatak da u suradnji sa nadležnim ministarstvima, civilnim društvom, uspostavimo plan senzibilizacije i obučavanja svih profesionalnih lica koja se bave nasiljem nad ženama. Želim inzistirati ovdje na, inter, na međuministarskom aspektu rada Minprofa našeg tijela, a to je doista ključni adut za učinkovitu borbu protiv, nasilja nad ženama. Naravno, vi ovdje koji sjedite e, kao predsjedatelji dva odbora, jedno za građanske slobode, a drugo za prava žena. Vama sigurno neću ništa, e, vas ništa neću naučiti ako vam kažem da je ovo tema zaštite žena, odnosno borba protiv nasilja nad ženama je transverzalno i da se tiče i pravosuđa, sigurnosti, zdravstva i socijalnih pitanja, naravno, kada se radi o zaštiti žrtava. Možemo stoga reći da zadaci koje je MIPROF dobila protkani su u konvenciji kroz članak 10. gdje se predviđa tijelo za koordinaciju rada ili članak 11. koji predviđa prikupljanje podataka te članak 15. E, koji se tiče obuke stručnih lica. MIPROF je izradio brojne instrumente za obuku profesionalaca. Naš cilj jeste napraviti zajedničke standarde znanja glede nasilja koje se događa u obitelji i traumatičnih e, iskustava i posljedica. Dakle, zahvaljujući tim instrumentima bolje ćemo moći uočiti žrtve nasilja i boljim pomoći. Ti instrumenti koje smo izradili jako su specifični i već smo izradili, na primjer, za sve osobe koje radi u zdravstvu, ali isto tako i za pripadnike policijskih tijela, žandarmeriju i suce, te socijalne radnike. Izradili smo specifične instrumente i Osmislili smo ih e, također imajući na umu tip nasilja, dakle nasilje unutar obitelji, a i druge kao što su seksualno nasilje, genitalno sakćenje žena i ili pak prinudni brak. Mi kao Nacionalni observatorij nasilja nad ženama imamo sustav prikupljanja informacija i te informacije redovito se objavljuju u jednom dopisu koji je više manje svaka tri mjeseca ažuriran na te mrežne stranice stipstopguv.fr U siječnju 2013. stvoreno je, visoko vijeće za jednakost između muškaraca i žena koji ima za cilj da ocjeni e, politiku nacionalnih tijela Imamo pet tematskih oblasti, jedno je posvećeno nasilju nad ženama i sa, tu su predstavnici državnih tijela, institucija koja se bave ovim ovom temom i naravno zastupljeno je i civilno društvo i udruge i stručnjaci. Te dvije instance bile su od jako velikog značaja jer kao što ste sami podsjetili, ne samo da nam je potrebno raspolagati znanstveno temeljenim podacima kako bismo bolje sagledali taj fenomen, već treba i obučavati profesionalce, a istovremeno svaka javna politika može imati smisla samo ako ju ocijeni neovisno tijelo, a to je slučaj sa visokim vijećem za jednakost između muškaraca i žena. Što se pak tiče naših prava i određenih normi koje temeljuje Istanbulska konvencija. Spomenut ću zakon iz 5.8.2013. koji u naš kazni zakon uvodi zabranu mutilacije. Tu imamo novo kazneno dijelo e, koje se odnosi prinudnog braka i navođenja osoba da napuste nacionalni teritorij. Zakon 4.8.2014. za stvarnu realnost između muškaraca i žena koji pružaju mogućnost sucima da narede prema članku 16. konvencije e, zaštitu određenih osoba ili e, uskraćivanje roditeljskog nadzora za e, nasilnog roditelja i e, ograničava se uveliko e, mogućnost žalbe za slučaj nasilja u obitelji, to je članak četvrti vaše konvencije i tu imamo mjeru zaštite koja se naziva telefon Grav d'Angers, dakle to je telefonska usluga za žrtve nasilja i obitelji silovanja sur l'enfant. Enfin, la loi du 7 mars 2007. Za kraj, zakon 7.3.2013. jača se zašta žena e, strankinja koje su žrtve nasilja i čiji status ovisi o, o statusu njihovog bračnog druga. Zaključno želim reći, kao što sam i na samom početku rekla, priznanje, pardon, Istanbulska konvencija za započela postupak prepoznavanja specifičnosti nasilja učinjenom ženama i samim tim potrebu da se tom fenomenu posveti zasebna politika i ta specifičnost počiva na dva argumenta, dakle nasilje nad ženama upisuje se u okvirne jednakosti između muškaraca i žena i konkretnije nasilje unutar para, polno nasilje, genetsko sakćenje žena, prinudni brak, e, svoj korijen imaju u socijalnim e, odnosima koji su povijesno nejednaki između muškaraca i žena i tu je konstatacija da ima disproporcionalna izloženost e, žena i djevojaka određenom vidu nasilja koji validiraju specifičnost tog, tih vidova nasilja. U Francuskoj žene su 80, predstavljaju 85% žrtava nasilja u paru, 85% žrtava nasilja starih od 15 godina koje evidentiraju policija žandarmerija e, su stari od 15 godina su žene su. Dakle, želim reći na kraju da na konvenciji iz Istanbula omogućuje da svakodnevno razmišljamo o tim e, problemima. Tu bih spomenula sve veći utjecaj nasilja u paru nad djecom. Danas naš peti plan koji je u studen prošle godine usvojen i prvi plan, akcijski plan uzima u obzir taj jako važan eh, aspekt nasilja koji je istakla i konvencija iz Istanbula. Eto toliko od mene samo želim za kraj reći da ratifikacija Istanbulske konvencije od strane Francuske u rujnu 2014. godine e, bio je iznimno važan trenutak jer nam je omogućilo da učinimo trajnim našu borbu protiv nasilja nad ženama, a što nužno ide preko stvarne jednakosti između muškaraca i žena. E, Hvala vam. Sada ću dati riječ profesoru Gunu Hajmeru. On je direktor Nacionalnog centra za saznanja o e, nasilju muškaraca nad ženama. Ovaj centar se nalazi pri dakle, sveučilištu Upsala i tamošnjem sveučilišnoj bolnici. Riječ je o istraživačkom centru, centru za podizanje, svijesti dakle, o ovom problemu. Tu se razvijaju metode za zaštitu od nasilja. Izvolite, imate 10 minuta, profesore. Dear chairpersons, ladies and gentlemen, thank you for this invitation to come here and present our national... Hvala lijepo što ste nam omogućili da predstavimo djelovanje našeg centra. Ja sam ginekolog i radim pri sveučilištu u Upsali. Našim radom, našim radom odgovaramo izravno švedskoj vladi Organiziramo osposobljavanje studenata i profesionalaca, obavljamo kliničke studije, širimo saznanja, podržavamo vladine agencije i organizacije te pružamo potporu ženama. Imamo jedinstvenu strukturu. Mi smo e, prvi ovakav centar koji je osnovan u Švedskoj 1994. Imamo jednu posebnu telefonsku liniju. Također se bavimo istraživanjem, osposobljavanjem i analizom podataka. Jedan projekt koji nas jako zanima jest jedna nacionalna studija koja je obuhvatila muškarce i žene koji su odgovarali na pitanja o seksualnom, fizičkom i psihološkom nasilju tijekom njihovom, njihovog života, te nas je zanimalo kakve su tu veze sa njihovim zdravstvenim stanjem, dakle posljedice nasilja. Koliko pogledate seksualno nasilje, vidite da tijekom života da je 20% žena prijavilo nasilje i 5% muškaraca. Kako bi se borili protiv ovog fenomena, naša vlada nam je dala zadaću, dakle zadaću koju obavljamo u ime Ministarstva pravosuđa, pružamo medicinsku i psihosocijalnu skrb. I također što je jako važno, utvrđujemo ulogu zdravstvenih e, usluga u sudskim postupcima. Kao što vidite, izradili smo jedan vodič s tim u vezi. Zajedno sa uh, forenzičkim centrom uh, uh, kreirali smo dakle kit za prikupljanje dokaza u slučaju seksualnog nasilja. Želja je dakle bila imati na raspolaganju instrumente za medicinske preglede. Ove forenzičke preglede provode liječnici. Oni moraju točno znati što učiniti i kako to učiniti. Dakle, imamo ovaj vodič koji uključen u paketu. Dakle, za žrtve koji mogu biti muškarci i žene, vrlo ga je jednostavno koristiti i on je dostupan diljem države od siječnja 2011. Također se on osvježava dakle svake godine. Još jedan važan instrument u radu našeg centra jest naša telefonska linija za pomoć i njenu je izradu naručila švedska vlada, ali mi njome upravljamo i njezino središte se nalazi u, našoj sveučilišnoj bolnici. S radom je započela krajem 2007 i bilježi više od 31 tisuću poziva godišnje, pa da se prisjetiti da u Švedskoj živi 10 milijuna stanovnika. Dakle, velik broj e, ljudi zove ovaj telefonski broj. Tamo imamo profesionalce koji odgovaraju na pozive, dakle, svakog dana, svakog tjedna, cijele godine. Ovaj poziv je besplatan i ne prikazuje se u telefonskom računu. Također postoje baze podataka gdje se mogu putiti žene, dakle sigurne kuće, Odgovaraju na pitanje poput toga može se u mogu li se u taj centar ponijeti kućni ljubimci, to su sve korisne informacije. Imamo također pomoć prevoditelja koja je predviđena te zasebnu web stranicu, dakle ne morate telefonirati, možete se direktno informirati na njemu i informacije su dostupne u 27 jezika dakle točno ono onoliko koliko traži Istanbulska konvencija. Imamo dnevno 85 poziva i kao što vidite po razradi 72 su telefonski pozivi žena, 10 je od strane obitelji i prijatelja, a 3 su profesionalci dakle, koji traže našu savjetodavnu pomoć. Istanbulska konvencija je velika mogućnost za dokidanje nasilja nad ženama. Ako pogledate rad e, NCK i Istanbulsku konvenciju, tu se od ključne važnosti je prevencija i obučavanje profesionalnih pružatelja usluga. Također je važna zaštita i pomoć, te krivično gonjanje, Riječ o kaznenom dijelu i to je važno naglasiti. Dakle, moramo povećati e, broj prijava te broj presuda. Za nas je od ključne važnosti obučavanje. Potrebno je imati znanje kako bi se promijenila ponašanja i kako bismo se osigurali da žrtve nasilja prime odgovarajuću pomoć i skrb. Zato radim, odnosno izrađujemo sveučilišne studije za dakle, profesionalne djelatnike i studente, tu je tako, su također kraći oblici edukacije, a tu su i e-tečajevi tečevi kojima se jako ponosimo. Evo, prepustit ću taj dio kolegici Aniki Engstrom. Hvala lijepo. Jedan od učinaka Istanbulske konvencije u Švedskoj je što smo vidjeli sve potrebu za stručnim usavršavanjem i da bismo tome izašli u susret E, naš, centar i čitav niz zainteresiranih strana izradili smo jedan dakle tečaj na internetu koji se bavi upravo sprečavanjem nasilja nad ženama. Želimo ovdje povećati razinu znanja kod naših djelatnika, ovaj tečaj je besplatan i dostupan je na internetu. Vi ga možete pohađati pojedinačno ili grupno da biste, dakle, da zajedno sa drugim studentima razgovarali o pitanjima vezanim uz tečaj. Mi smo ga pokrenuli krajem prošle godine. Ovaj internetski tečaj traje dva sata. On je moderan i interaktivan. Imamo snimljene intervjue sa stručnjacima, sa djelatnicima i tu dobivamo uvid u njihov rad. Tu su također obavijesti o pravosudnom sustavu, o nasilju i o posljedicama koje ima pozdravlje. Također možete naučiti i o raznim odgovornostima profesionalnih djelatnika. Otkad smo započeli sa tečajem, na njega se registriralo više od 8000 korisnika, te su osnovane 172 skupine Tečaj je osmišljen kao web stranica i zabilježio je već 40 tisuća ulaza. Kao što vidite, uglavnom je riječ o djelatnicima koji rade u području socijalne skrbi, njih 16% je iz zdravstvenog sektora, ostatak su pripadnici policije, tužitelji, učitelji, studenti te nevladin sektor. Izradit ćemo englesku verziju ove godine. Tečaj je jako uspješan i konkretan je način dakle, usavršavanja djelatnika o ovim pitanjima. On je vrlo učinkovit alat koji je svima na raspolaganju na korištenje. finished. Okay, thank you very much to both of you. Hvala vam objema. Gospođa Marija Miguel Sierra je naša sljedeća gošća, direktorica Voix de Femme. To je udruga koja aktivno e, djeluje u Belgiji i ona je također e, e, članica observatorija za žene u Belgiji. Izvolite, na 10 minuta. Hvala dame i gospodo, već podijeljeno nasilje nad ženama i djevojkama u sržu, srži je rada europskog lobija koji je ustanovio observatoriju od nasilja nad ženama koji okupljaju stručnjake i profesionalci na terenu iz e, brojnih država e, iz Europske unije kako bi razmijenili informacije i probudili e, svijest o nasilju prema ženama i djevojkama. Kao ravnateljica organizacije ženama koja je posvećena sa radu sa ženama migranticama mogu samo uočiti dobrobit nacionalnoj razine istambulske ratifikacije istambulske konferencije. Naime, stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine u Belgiji i od tada možemo već vidjeti konkretan učinak na terenu. Jedna od zanimljivih stvari koju treba staviti naznačiti glede nacionalnog plana djelovanja u Belgiji jest da je upotno strukturiran na temelju strukture ove konvencije. Strateški ciljevi doslovno točku po točku slijede različite dijelove konvencije ja neću ulaziti u detalje 235 mjera koje treba biti provedene do 2009. Dopuste samo da se osvrnem na jedan aspekt koji nije dovoljno bio uzet u obzir od strane nacionalnih vlasti, a tu se radi o seksualnom nasilju. Dakle, što je već Istanbulska konvencija već omogućila? bolju zaštitu od e, spolnog nasilja. Imamo tri pilot projekta koja je trenutno pokrenuta u Belgiji. Osposobljavanje policajaca glede saznanja o seksualnom nasilju. Nova mrežna stranica i informativna kampanja širokih razmjera ovoj temi govorim samo kako bih vam ukazala da s malo truda se može postupati na strukturiran, globalan i multidisciplinaran način kao što to konvencija preporuča. Želim također reći da od stupanja na snagu, a osobito zahvaljujući doprinosu građanskog društva koje je sudjelovalo u izradi ovog programa i svih drugih od 2002. godine. Dakle, uspjeli smo proširiti i povećati mogućnost e, prihvata i smještaja za žene koje nisu još dostatne, ali i dalje tražimo još više mjesta i kako bismo poboljšali također e, telefonske linije za pomoć. Dakle, konvencija preporuča 7 e, dana tjedno i 24 sata dnevno mogućnost konzultiranja. No, zanimljivo je već uvidjeti da je ova konvencija omogućila stvaranje jedne nove dinamike. Jer nužno je pokrenuti partnerstva i koordinirati rad svih dionika. Na terenu svakodnevno uviđamo kako postoji jedan sve veći broj informacija koje dobivamo o nasilju. Ljudi su čuli za Istanbulsku konvenciju, ne znaju uvijek o čemu se točno radi, ali povezuju Istanbul i nasilje, odnosno <laughs> konven, Istanbulsku konvenciju i nasilje nad ženama i djevojkama i to je nešto što je doista ohrabrujuće kako bi se privukla pozornost i stvaralo učinkovite nacionalne mjere zaštite. No vratimo se na, na europsku razinu, pošto smo tu i zbog toga. Na razini Europske unije ostvaren je određeni napredak. 2017. proglašena je godinom zaštite žena od nasilja i to na temelju inicijative povjerenice jorove i koja je već prošle godine predložila e, potpisivanje e, Europske, komisije konvenciji. Sve te akcije su nužne na europskoj razini kako bi se iskorijenilo nasilje nad ženama. Nasilje nad ženama e, najčešće je kršenje ljudskih prava u Europskoj uniji i tu se pokazuje da patrijarhalno društvo i muške vrijednosti još uvijek nisu iskorijenjene kao dominantni. Žene su ugrožene u svom obrazovanju, profesionalnom životu, dobrobiti, zdravlju. Njihova gospodarska, ekonomska neovisnost, njihovo sudjelovanje u kulturnim i društvenim e, društvenom životu i u političkom e, socijalnom životu su dovedene pitanje. Žene su žrtve u kući, na ulici, na poslu, online. Podsjetimo neke brojke. U Europi 50 žena strada, umire svakog tjedna od nasilja. 30% žena je proživjelo barem jednom e, nasilje e, od svojih 15 godina, a svaka peta osoba misli da je žrtva odgovorna za pretrpljeno nasilje ili da pretjeruje. Procjenjuje se na 228 milijardi eura trošak nasilje nad ženama. Dakle, usprkos toga svega, nasilje nad ženama i djevojkama banalizira se, nevidljivo je i još uvijek se ne smatra prioritetom političke prirode. Što više, Zadnjih godina mjere štednje izazvale su rezove u javnim financijama i akcijama preventivnim akcijama i akcijama koje imaju za cilj pomoć žrtvama. U cijeloj Europskoj uniji nasilje nad ženama i djevojkama je stvarnost. Trenutno politički sudski okviri nisu dostatni za zadovoljavajuću pomoć ženama žrtvama nasilja često svi vidovi nasilja nisu, ne mogu se, ne može se protiv svih njih boriti, iako postoje odgovarajući zakon najčešće, ali mjere koje su stavljene na spolaganje nisu dostatne. Službe specijalizirane pomoći kao utočišta za žene, žrtve nasilja ili prihvatne strukture za žene i djevojke koje žrtve seksualnog nasilja nisu dostatne s obzirom na postojeće trenutne potrebe i tome, time često upravljaju nevladne organizacije koje, nemaju dovoljne stalne financije. Stručnjaci koji su u kontakt sa žrtvama često su nedovoljno sposobljeni i prečesto dolazi do sekundarnog vida viktimizacije. Preventivni programi ne bave se strukturnim uzrocima nasilja nad ženama i djevojkama, socijalnoj ulozi muškaraca i žena i subordinacije i diskriminacije koji proizilaze iz tih tradicionalnih okvira višestruke diskriminacije koji su žrtve žene zbog e, vjerske, e, etničke, e, zbog vjere uzrasta, potrijetla, se prerijetko uzimaju u obzir. Stoga, strah od gubljenja prava na boravak spriječava brojne žene da traže zaštitu. U ostalom ima jako malo struktura za pomoć ženama migranticama, a za žene koje nemaju, za, e, nemaju dokumentaciju ne postoji nikakva struktura za zaštitu i pomoć. Žene migrantice nemaju jednaku mogućnost zaštite zbog neusklađenosti politika unutar europskih država članica. Europska unija ima jaku politiku glede diskriminacije rodne e, diskriminacije, ali nemamo e, zadovoljavajući okvir Zašto žena. Trebamo i posjećati da učinkovita jednakost između muškaraca i žena će ostati mrtvo slovo na papiru sve dok pitanje e, nasilja protiv žena i djevojaka ne bude e, ne bude, ne bude se borilo protiv toga uz nužnom energijom. Konvencija iz Istambula zadovoljava određen broj na nesavršenstva u nacionalnim e, zakonodavstvima. Organizacija, Europska organizacija LEF poziva Europsku uniju da pristupi Istanbulskoj konvenciju. Ovdje imamo potpise preko 60 tisuća građana Europske unije koji su svi za što širi pristup Europske unije Istanbulskoj konvenciji. Naime, to bi međunarodnoj zajednici uputilo jaku poruku o angažiranosti u borbi protiv nasilja, poboljšalo prikupljanje podataka i istraživanje na nacionalnoj i europskoj razini. To bi omogućilo preventivne politike koje će biti, koje bi bilo učinkovitije u borbi protiv nasilja, dali su doprinos poboljšanju eh, pomoći žrtava, poboljšalo bi koordinaciju i dodjelu dostatnih i održivih resursa za organizacije, vršilo bi dodatni pritisak na države članice kako bi ratificirale konvenciju, omogućilo bi da se produbi sudska suradnja po pitanju nasilja, kao što je to slučaj e, za trgovno ljudima, omogućilo bi bolju učinkovitost za unutarnju vanjsku politiku. Tri institucije su u veljači u Malti rekli da će biti nulta tolerantnost za nasilje nad ženama i djevojkama. To čujemo, da. I kaže se da je to žurno. Pristupanje Europske unije konvenciji bilo bi važna etapa u pravom smjeru. Hvala. Miguel Sierra. Eh, Dabar. Zahvaljujem se gospođi Miguel Sierra. Pa sada dajemo riječ našim suizvjestiteljicama, gospođa Revodalon Bonefoy i gospođa Koraca Bild. Za početak dala bih riječ gospođi Revodalon Bonefoy na pet minuta. Hvala predsjednice. Moram najprije pričati gospođu Korac Bild koja nije mogla doći zbog problema sa letom. Doći će, molim vas da ispričate, ali to je totalno neovisno o njenoj stvarnoj volji da bude tu, da dolazi čim stigne. Najprije želim zahvaliti svim sudionicima u raspravi koji su nas počastili svojim E, prisustvom i hvala im na njihovom angažmanu e, po pitanju nasilja nad ženama. Ponosan sam ovdje među vama i ponosan sam na to što sam suizvjestiteljica ovog izvješća prema kojem Europski parlament traži od Europske unije da potpiše i ratificira Istanbulsku konvenciju zajednički rad naših, e, naša dva odbora nužan je kako bismo e, odgovorili na e, izazove, a to je iskorijeniti nejednakost žena i zajamčiti ženama gdje god se nalazile u Europi zaštitu i gdje god bile doma ili u, na poslu. Nažalost, 2017. je potrebno i dalje djelovati. Svi smo upoznati sa radom Agencije za temeljna prava u Europi, ali tu moramo E, moram na to podsjetiti. Jedna trećina žena u Europi pretrpjelo je e, fizičku ili seksualno nasilje u svom životu. Svaka 20 žena je e, silovana. 50% žena izbjegava određena mjesta ili situacije zbog straha od agresije, fizičke ili seksualne. Dakle, konstatacija je jasna, to je pošast bez presedana. Društvo u kojem pola stanovništva ima E, svakodnevne prijetnje od straha, od nasilja, zahtjeva da svi preuzmemo e, ovu borbu u svoje ruke. Ovo se tiče svi u nas, ne samo žene i djevojaka. Moramo muškarce i mladiće u potpunosti uključiti u ovo ukoliko želimo imati e, dostojanstveno dostojanstven život. Naime, neki smatraju da maltretiranje ili žena i agresija spolna ili psihička e, nije zločin. Neki smatraju da se može opravdati spolni čin e, bez pristanka žene. To je nešto neprihvatljivo. Često žene žrtve ne prokazuju policiji što su pretrpjele jer ih je sram, ili se boje odmazde. E, rezultat odgovorni se ne boje pravde i sram mora preći s jedne strane na drugu. Na napadačima je da ih se srami da, i da ih se, i njih treba kažnjavati. Mi smo ovdje na uh, međi između različitih situacija. One koje su izražene najvećem nasilju su prekarne eh, bilo zbog identiteta, spolne orijentacije, starosti, hendikepa, podrijetla ili zato što su eventualno migrantice, izbjeglice ili tražiteljice azila to je protiv, svi, dakle, protiv svih ovih nasilja, protiv žena i djevojaka Europska unija mora hitno djelovati. Instrumenti postoje, o tome je riječ već od početka ovog sastanka, to je Istanbulska konferencija. To je prvi instrument, međunarodni, pravno obvezujući instrument koji se bavi ovim pitanjem. Konvencija se bavi brojnim aspektima kao što su prevencija, borba protiv diskriminacije, mjere kaznog prava, zaštita i podrška žrtvama, specifična zašta koju treba pružiti djeci, ali isto tako i izbjeglicama i tražiteljicama azila. Jer boriti se protiv nasilja nad ženama nije samo boriti se protiv samog nasilja, već se tu radi i o prevenciji tog nasilja i to je dobro, to su dobro rekli prethodne, prethodne govornice. Zašta žrtava, progon odgovornih osoba i resursi kako bi se sve te mjere provele. Ovaj globalni pristup e, u srcu je ove konvencije omogućit nam ostvariti valjane rezultate. Podsjećam Čemu Evropska unija treba potpisati, i ratificirati ovu konvenciju što prije, treba to napraviti bezrezervno, što šire i zajedno s državama članicama, jer je unija nadležna u brojnim oblastima. Želim odmah reći da pristupanje Evropske unije neće poštediti države članice njihove odgovornosti. Naime, ukoliko su to svi potpisali, samo 14 ih je to ratificiralo, što je u najmanju ruku nedovoljno. Uz pristupanja Europske unije. Pružili smo bi europski dosljedan e, pravni okvir s ciljem zaštite žena i djevojaka bez obzira na njihovo mjesto boravka u Europi. Nedavni reakcionarni napad nekih država članica na prava žena nas podsjećaju da žene nisu jednako zaštićene od nasilja ovisno o državi u kojoj žive. Europska unija tako jasno ima dodanu vrijednost, osobito glede komparativnog prikupljanja podataka utemeljenog na rodu, jer statistike su nedostatne, a one su od ključnog značaja kako bismo se bolje uhvatili u koštac s tom pošasti. U Francuskoj, na primjer, istraživanja su otkrila da 30% žena se prvo obrati svojim liječnicima. Ta informacija je omogućila da usmjerimo politike e, dodatno obučavajući e, profesionalce zdravstva zdravlja kako bi mogli pomoći žrtvama. Ključnog značaja prikupiti sve te podatke diljem Europe kako bi naše, e, naše mjere bile učinkovite. Jednom kad se potpiše, ratificira konvencija, sve neće biti gotovo, što više. Europski parlament morat će biti osobito pažljiv na provedbu i potpuno sudjelovati u mehanizam praćenja, jer tu je prava borba. Trebamo raspolagati adekvatnim i dostatnim resursima kako bi sve te mjere postale konkretne i treba nam maksimalna politička volja. Osim toga, uvjereni smo da direktiva za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama treba biti sljedeća nezaobilazna etapa. Ta direktiva da će nam e, zajedničke smjernice za borbu protiv nasilja nad ženama omogućiti provedbu svih mjera iz konvencije i pratiti sve što je u nadležnosti Europske unije. Pozivam Europsku komisiju, gospođu povjerenicu, Smatram da je vrijeme došlo i da je hitno da se ne čeka kao što je e, rečeno u Lavaletu u veljači. Za kraj želim inzistirati na jednom elementu, naime potpisivanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji da će svoj doprinos za jednakost između muškaraca i žena, a to je cilj koji je posvećen u ugovoru, iz ugovoru osnivačkom ugovoru Evropske unije i povelji o temeljnim pravima. To, nije, to nisu isprazne riječi, moramo to popratiti ambicioznim ciljevima, imamo još puno toga za uraditi, ali nema, ništa nije fatalno. Naš e, ovdje pokazujemo da je Europska unija posvećena ovom radu koji se, kao što podsjećam, tiče pola stanovništva EU Želim zahvaliti e, komisiji, vijeću, e, vijeću Europe i svim onima i onim koji su nazočni i njih i vi mi svi dajete hrabrost da idemo do kraja u ovoj borbi. Hvala. Um, hvala. <clears throat> Predlažem da sada se odlučimo za to da gospođa Koraca Bilt jednostavno nam održi svoj govor kada stigne. Pa ćemo sada preći na pitanja zastupnika za koje molim da ne govore dulje od dvije minute. Malen Bjelk, izvolite. Puno hvala. Dopustite mi da se zahvalim stručnjacima kao i izvjestiteljicama objema. Ana Marija će nam se uskoro pridružiti. E, u ime kluba zastupnika GUNGL e moram reći da smo mi naravno zato da se potpiše Istanbulska konvencija. To je naime bitan korak naprijed. Hvala svima koji su se u parlamentu angažirali da se to ostvari. Žene i feministi su na tome radili u prošlosti, ali trebamo raditi na tome i na razini parlamenta. Mnogi su stručnjaci rekli da živimo u društvima koji i sada nekako prihvaćaju nasilje nad ženama, da nije tako, tom nasilju bi već bio kraj. Moramo pogledati kakva je to naša kultura. Sedam žena umire svakog tjedna kao posljedica nasilja. Što je s kažnjavanjem? Kazne koje se izdaju nisu prave. Mi u EU moramo više toga napraviti. U protivnom će sve ostati mrtvo slovo na papiru. Dakle, pozivamo da se napravi više. Želimo da žene potpunosti mogu uživati živote. Istanbulska konvencija E, mora biti obvezujuća. Moramo zato napraviti mnogo toga, moramo pripremiti mnogo toga. E, počinitelji trebaju biti kažnjeni. Moramo pomoći žrtvama nasilja. Trebamo se inspirirati najboljim praksama. Želim se zahvaliti kolegama u Švedskoj, u Francuskoj i u Španjolskoj gdje čujem da se mnogo dobro napravilo želimo da u Europi napravimo što najviše možemo. Moramo napraviti najbolje za žene i djevojke. One to od nas očekuju. Kao što je rekla izvjestiteljica Revodalon Bonfoy, e, ne radi se samo o tome da se ratificira Istanbulska konvencija i onda možemo nastaviti sa strategijama moramo se boriti protiv nasilja nad ženama, nad e, pripadnicima pripadnicima LGBTI skupine. Hvala izvjestiteljicama na njihovu poslu. Hvala, a sada riječ ima Irače Garcia Perez. Puno hvala. I hvala također i svim govornicima. Važno je naglasiti, važno je da budemo svjesni što su to aktivne politike za borbu protiv nasilja nad ženama. Bilo bi dobro da svo to znanje iskoristimo i pretočimo ga u zajedničke europske politike tada bismo mogli koristiti najbolje prakse svih država članica. Imali bismo dakle popis najboljih praksi. Slažemo se svi da govorimo o pitanju koje je temeljno, jer ovo je ravno terorizmu. E, žene ubijaju e, muževi jednostavno zato što su žene. Živimo u nepravednom društvu zato što jedan dio stanovnika smatra da ima više prava nego li drugi dio stanovnika. To je izvor nasilja na rodnoj osnovi. Stoga je važno da Europska unija podhitno ratificira Istanbulsku konvenciju. Kao što je kolegica upravo rekla, ne bi se smjelo dogoditi da države članice nakon ratifikacije konvencije ne provedu istu praksu i da ne preuzmu svu odgovornost na sebe. Moramo shvatiti što se događa oko nas. A pojedine zemlje i pojedine institucije počele su raditi na politikama u toj e, temi. I e, potrebne su dakle politike, potrebne su mjere koje će pomoći ženama koje su žrtve rodnog e, nasilja na rodnoj osnovi. Ali također je potrebno da se društvo promijeni. Treba zaista postaći takvu promjenu. Stoga smatram da je zaista važno da slušamo iskustva jednih i drugih htjela bih pozvati nadležnog povjerenika i općenito Europsku komisiju da pokrene različite inicijative kako bismo izradili pravne okvire koje će nam pomoći u borbi protiv nasilja. Hvala lijepa. Roberta Mecola, izvolite. Hvala lijepa. I ja ću se pridružiti kolegicama i zahvaliti se svim govornicima koji su nam dali vrlo važne informacije. Prečesto se tolerira nasilje nad ženama. Istanbulska konvencija je jamstvo koherentnog europskog pravnog poretka kojim se pomaže borba protiv nasilja nad ženama i nasilja na rodnoj osnovi. Zato eh, moj klub zastupnika eh, posteć eh, postići Europsku komisiju na ratifikaciju Istanbulske konvencije. Mislim da se moramo ujediniti, boriti protiv nekažnjivosti i u tom smislu e, postoji veliko jedinstvo u Europskom parlamentu. Imam praktično pitanje profesori Hajme i gospođi Engström. Govorili ste o vrlo velikom broju ljudi koji se javljaju na vašu vruću telefonsku liniju. Ali htjela bih znati nešto više o ženama koje se koje zovu taj telefonski broj. Kako njihovo socijalno porijeklo, tako i njihovo e, etničko porijeklo. Naime, govorili ste da koristite prevoditelje, budući da ljudi dolaze iz različitih zemalja. Možete li nam nešto više reći o iskustvima i onome što vam te žene kažu kada nas zovu taj telefonski broj? Često se govori o nasilju u obitelju i misli se da e, e, muževi e, budu nasilni nad ženama. Ali htjela bih da se u to uvrsti i nasilje očeva nad djecom, kako djevojčicama, tako i dječaka. Ponekad djevojčice e, nazovu i govore ne samo o njihovoj osobnoj situaciji, već i e, o onome što se događa s njihovom braćom. Da li vi i njima e, pomažete? Možete li pomoći naime i ženama i ženskim i muškim žrtvama? Hvala. Hvala. I e, ja se želim zahvaliti e, govornicima koji moramo surađivati na lokalnoj razini, ali i transnacionalno. Lijepo ste naglasili što se možemo napraviti kako bi situacija promijenila. Želim naglasiti tri stvari. Prije svega, Istanbulska konvencija nije samo dokument koji predstavlja prekretnicu, e, zato što borba protiv nasilja nad ženama se ovdje dovodi na europsku razinu. To je također vrlo bitan dokument zato što se vidi kako suradnja može dati dobre rezultate. U ovo vrijeme nacionalnih polarizacija jasan je primjer kako suradnjom možemo napredovati na velikom broju područja. Drugo što želim naglasiti jeste da su kampanje vrlo bitne kako bi nevidljivi problem postao vidljiv. Međutim, Istanbulska konvencija jednostavno pokazuje da se nismo usmjerili samo na različite konferencije i izložbe 25. studenog, već i da djelujemo da se nešto u društvima promijeni. Ratifikacija e, Europske komisije je važna ali mi iz odbora za ženska pitanja tražimo da se nešto aktivno napravi u borbi protiv nasilja na ženama na europskoj razini. I još jedno, kada vidimo u kakvom je stanju Europska unija sada, vidimo da s jedne strane e, imamo predsjednika koji kaže e, da e, se nedolično ponašati prema ženama dopustivo, ali treba također pokazati da je e, u takvom kontekstu još važnije da se borimo protiv nasilja i važno je da provedba bitna i moramo zaista učiniti sve i ne stati dok se ovakvi problemi ne iskorijene u svim našim društvima. Hvala gospodine Đerek, izvolite. Hvala lijepa. O ovoj temi govorimo kao da smo prvi parlament koji ratificira ovu konvenciju. Međutim, većina država članica već je e, potpisala, a ratificirali su i Poljska, i Švedska, i Francuska. Sve su to države koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju mi govorimo o stvarima koje sasvim jasne. Treba se boriti protiv nasilja u obitelji. Međutim, zanima me više pravni aspekt ratifikacije. Pravna načela e, isključuju mogućnost da dva tijela istovremeno imaju nadležnost nad istom stvari. Pa ako bi država, Evropska unija, Eh, htjela eh, podržati države koje se bore protiv nasilja. Eh, ne znam, moramo proučiti i tu pitanja kulture. Nismo primjerice nikada govorili o pornografiji, je li to moda, institucija, tradicija. Jednostavno konstatiram da se o pornografiji ne govori. Evropska unija mora na različit način e, nešto napraviti u borbi protiv e, takvih patoloških ponašanja. Međutim, zanima me s pravnog stanovišta e, kakvu ulogu ima Evropska unija. Moram reći da ovo dvojako dvojaka nadležnost, dvojaka ratifikacija ide protiv pravnih načela, Pravnih načela u kojem kažem da dva tijela ne mogu istovremeno imati nadležnost nad istom stvari. Ana Gomeš, izvolite. Hvala i ja bih se htjela zahvaliti e, gostima što su nam održali vrlo zanimljive i korisne prezentacije. Moramo shvatiti kolika je stvarna važnost činjenice da ne samo države članice, već Europska unija kao takva pristupi Istanbulskoj konvenciji. To će značiti da će istovremeno i svaka država naučiti mnogo toga boreći se protiv nasilja u obiteljima. Imam pitanje za naše goste. Jesu li one u studijama, u svojoj praksi se susrele s posljedicama financijske krize i ulogom koja je financijska kriza imala u nekim državama članicama. Naime, zanima me u kojoj mjeri e, to moglo imati utjecaj na povećanje nasilja u obitelji zbog toga što se e, stres e, jako povećao u e, našem društvu. Ja dolazim iz Portugala i to je država koja je među onima koje je financijska kriza najviše pogodila. Mjere štednje su ljude jako pogodile i to se i odrazilo na situacije u obiteljima je li e, to e, izazvalo veliko e, povećanje nasilja, protiv žena i djece u obiteljima. Povećao se broj samoubojstava i povećao se nasilje u obitelji. A zatim imam još jedno pitanje na koje se netko kolega već pozvao. Naime, nedavna, odluka Ruske dume, a Rusija je članica Vijeća Europe. Dakle, Duma je nedavno odlučila da zapravo zakoni za zakoni nasilje u obitelji. I jeste li razmatrali e, to pitanje ne samo u Rusiji, nego i u drugim susjednim zemljama koji bi, e, mogle krenuti na tim istim putem koji ide protiv e, ostvarenja naše civilizacije. Hvala lijepa. Julie Ward, izvolite. Hvala lijepa. Jako mi je drago da smo danas imali prilike čuti izvrsne stručnjake. Čuli smo malo, mnogo dokaza i e, jako dobrog iskustva iz Švedske. Ja putujem po svim državama članicama i susrela se s mnogim ženama i dopustite mi da ovdje govorim u njihovo ime. One zaista žele da se nešto naći na europskoj razini. Budući da neke države članice ne žele ratificirati ovu konvenciju ili pak i ratificiraju, ali je ne provode, Evo, tim ženama potrebno je neko drugo tijelo koje će zaštiti njihova prava, a prava žena su ljudska prava. U jednoj od balkanskih zemalja jedna je aktivistica, moja prijateljica koja se zalaže za ženska prava, rekla mi je moja e, država ne želi ratificirati Istanbulsku konvenciju radi troška. A ja sam pomislila pa cijena koja se tu plaća jesu e, životi žena. Naravno, mislilo se na ekonomske troškove, ekonomsku cijenu, ali ne smijemo zaboraviti da to rezultira u cijenom ljudskih života. Neću inače spomenuti državu iz koje ta žena dolazi. Dakle, moramo misliti da se ovdje radi o ljudskim životima i da europske institucije E, imaju za dužnost da zaštite naše sestre koje iz naročito regresivnih politika e, pate zbog toga što se u nekim državama jednostavno e, tu krše ženska prava. Htjela bih također reći nešto i o mjerama štednje. Ana ih je upravo spomenula djelomično. Mjere štednje u velikoj mjeri pridonose nasilju. Kako zbog pritiska na obitelji i na e, međuljudske odnose, ali isto tako i zato što se različite e, socijalne službe, nevladne organizacije, pomoć izbjeglicama stvarno smanjuje zbog mjera štednje broj ljudi i broj usluga koje se pružaju. A ja dolazim iz Velike Britanije koja i ne stoji tako loše. E, moramo također e, reći da e, moramo postaći one koji su svjedoci nasilja da o tome govore, da ne E, da to ne zataje. Moramo uložiti više i u e, odgoj, e, spolni odgoj, moramo pomoći dječacima, djevojčicama, svim i svim rodovima da se ovakva situacija promijeni. Hvala lijepa. Helga Stevens ima riječ. Het is heel belangrijk dat... Hvala. Važno je, ono što primjećujem je da se mnogo koristi sintagma rodno utemeljeno nasilje. Saslušala sam eh, sva izlaganja, ali zanima me kako eh, žene, dakle žene sa invaliditetom mogu pristupiti vašim uslugama. Primjerice, kako jedna gluha osoba može kontaktirati vaše službe, kako to funkcionira u Švedskoj ili u Briselu. Ja sam gluha i ukoliko želim pozvati hitnu pomoć ne mogu to učiniti. I osim seksualnog nasilja, tu, je, tu su pitanja povezana sa prihvatom. I to je također povezano sa ženama, sa nekom vrstom dakle, poteškoća, invaliditeta. To je posebna kategorija ranjivih skupina i one su često diskriminirane. Jednako je sa ženama izbjeglicama. Imaju li one pristupa vašim uslugama, koriste li ih. I je, znaju li one za postojanje ovih servisa u Briselu ili u Švedskoj? I potom još jedno pitanje vezano uz ratifikaciju Istanbulske konvencije od strane Europske unije. Koja je prava dodatna vrijednost ovakve ratifikacije? ne sumnjam da postoji dodatna vrijednost, ali koja je konkretna dodatna vrijednost tog potpisa već je rečeno da je čitav niz država članica ratificirao konvenciju, neke još nisu. I na razini Vijeća Europe Istanbulska konvencija je od izuzetno jake, izuzetno velike važnosti, a neke druge zemlje na istoku Europe, zemlje na zapadnom Balkanu. Tu imamo čitav e, društveni problem vezan uz nasilje nad ženama. kakva je situacija? Je li ovdje riječ samo o razmjeni dobrih praksi? U svakom slučaju htjela bih čuti nešto više o tom aspektu. Hvala, Mary Hannibal. Thank you and thank you to the and all the speakers. Hvala vam, hvala izvjestiteljicama i svim gostima. Znamo koliko su važna ova pitanja o kojima danas raspravljamo, da je fenomen koji je izuzetno zapravo velik, prisutan kod nas i dobro je da i Evropska unija želi ratificirati Istanbulsku konvenciju i slične dokumente koji se bave nasiljem nad ženama. Pa zapravo je sramotno da je samo 14 država članica ratificiralo ovaj dokument. I to zapravo naznačuje da moramo obaviti velik posao. Dakle, Pola država članica je ratificiralo konvenciju, one su imale vremena to učiniti, a problem su ove preostale. Dakle, to je ono gdje mi možemo izvršiti pritisak, dakle jednom kada mi to učinimo, kao Europska unija, onda se možemo obratiti nacionalnim vladama, reći mi smo to napravili, trebali biste i vi. Tu je ta dodatna vrijednost. Ne smijemo zaboraviti da je ravnopravnost spolova jedno od temeljnih načela Europske unije, da se nalazi u ugovoru iz Rima, potpisanom 1957. I tu je Europska unija postigla mnogo toga. Važno je da je to učinjeno. Kad kad smo tijekom godina bili možda jedini glas u borbi protiv nasilja nad ženama, ali dobro je da je to bila naša uloga. Mizoginija i mržnja prema ženama i u nekim dijelovima svijeta istaknutija. I jedan od uspjeha unatrag tridesetak godina je da je obiteljsko nasilje sada otkriveno, tu je pred svima nama i počeli smo se njime baviti. Međutim, ja bih htjela vidjeti i korake koji će slijediti nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, Europski zakonodavni okvir, Europsku direktivu koja se bavi nasiljem u obitelji. Zato što tu možemo imati vodeću ulogu Prvo zato što je ovo tako važno pitanje, mi to moramo učiniti, to bi trebao biti jedan od ciljeva rada ovog odbora. Hvala lijepo, Birgit Sipel, izvolite. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wo ich bei diesem Thema anfangen soll. Die Kollegin Hannibal hat... Iskreno nisam sigurna otkud početi. Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg so war, dass Gewalt gegen Frauen häusliche Gewalt stattgefunden hat. Kolegica Hannibal rekla da je obiteljsko nasilje prisutno, ali da se o njemu donedavno malo govorilo. Ženama se nije pružala pomoć, nisu najlazile na potporu obitelji, morale su strpjeti tu situaciju zato što nisu imale alternative. I u odnosu na to situacija se u mnogome promijenila. Međutim, u nekim državama članicama je nasilje u obitelji itekako prisutno. U većem broju slučajeva to nasilje provode osobe poput partnera, susjeda ili kolege na radnom mjestu i o tome se nedovoljno govori. Organizacije koje pružaju pomoć, tu nalazimo brojne pozitivne primjene, u svakom slučaju doživljavaju da im se smanjuju sredstva. Kad kad im se sredstva u potpunosti ukidaju i tu je važno dati jamstva za nastavak rada ovih organizacija. potreba da se dakle ovaj fenomen i dalje stavlja u vrh prioriteta, bio da on prisutan kod nas ili u nekim drugim dijelovima svijeta. Nažalost vidimo da je taj fenomen i kod nas jako prisutan. E, brojni su danas evocirali činjenicu da nisu sve države članice ratificirale Istanbulsku konvenciju, one koje jesu ne trse se previše provoditi ju. I upravo zbog toga trebamo osmisliti mehanizme za djelovanje kako bi se stvari promijenile. Osim toga važno je također pitanje jezika, važno je pozabaviti se zločinima iz časti, dakle ubojstvo je ubojstvo i s tim u vezi nema nikakve časti ubiti ženu zato što ona možda izlazi iz određenog kulturalnog modela. To je jednostavno neprihvatljivo. Još je mnogo posla pred nama, mnogo toga još treba napraviti u našim državama članicama, ali sve ovo je važan signal, pozitivan signal koji možemo koji možemo dati dakle vezano uz nastavku borba protiv nasilja nad ženama. Hvala lijepo. Ja bi sada e, dala riječ našim govorničkim gošćama da odgovore na primjedbe i komentare. Gospođe Gafaro, imate tri minute. Hvala. Zahvalila bih e, svim panelistima, svima koji su danas govorili. Vrlo je važno da smo se danas susreli. To je mogućnost da razmijenimo stajališta ideje vezano uz ova važna pitanja. Danas je spomenuto pitanje ratifikacije Istanbulske konvencije, riječ je o vrlo važnom pitanju. Poznato je da u većini dokumenata da je ravnopravnost spolova, borba protiv naselja, dakle nešto temeljno što se nalazi u svakom društvu. I pitanje jednakosti spolova jest i pokazatelj razvoja demokracije u određenoj zemlji. I Istanbulska Konvencija je ratificirana od strane nekih država članica, to je danas rečeno, druge pak još nisu potpisale taj dokument e, i moje je stajalište da moramo učiniti sve što možemo kako bi se ovaj kontekst poboljšao. Glavno pitanje u ovom kontekstu je da se moramo boriti protiv nasilja u obitelji. Žena je subjekt u međunarodnom pravu, ali često ova deklarirana, deklarirana jednakost prava znači nedostatak jednakih mogućnosti za sve. Dakle, moramo te, eh, te politike ugraditi u naše zakone. Hvala lijepo, izvolite. Moram Najprije bih htjela reći da je ključno značaja, kao što su to brojni govornici malo prije rekli, da puno veći broj pristupi Istanbulskoj konvenciji, a oni koji su je potpisali da je ratificiraju. Istina je da kad bi Europska unija pristupila Istanbulskoj konvenciji, to je bio bilo stvarno ohrabrenje drugim državama članicama da i one njoj pristupe, naravno. Da sam brojni govornici govorili su o finanskoj krizi i ženama, migranticama. Istina je da svaki put kada se žene, a i muškarci nađu u situaciji u periodu velike štednje, no osobito to se odnosi na žene, one su žrtvama većeg nasilja. Dakle, suočeni smo sa situacijama u kojoj će biti veći broj žena žrtava nasilja jer su osobito ranjiva, ranjiv dio populacije. Dakle, jako je važno da izbjegnemo taj začarani krug, to jest financijskih poteškoća koji potiču veće nasilje, što izaziva još veću prekarnost. Dakle, ako tu nemamo zaštitu i pomoć za te žene žrtve nasilja koje će prekinuti taj začarani krug, onda se nećemo moći nikad izvući. E, rečeno je da voluntaristička politika i pomoć ženama, dakle bolji smještaj, zašto mjere pomoći za napuštanje doma u kojem su sa autorom nasilja. Sve su to mjere koje su skupe, to je jasno. No, to je dobro rečeno u jednom nastupu. Žene, žrtve nasilja, koje pokleknu pod napadima svojih partnera, one koje su ranjene, čije je tijelo ranjeno, čija je duša ranjena. To su sve stvari koje su iznimno skupe za cijelo društvo. U to morate svi biti sigurni, to je rečeno. Dakle, problem nasilja nad ženama ima ogroman odraz na zdravstvo i brojne druge stvari i diskriminacije djeci. su tako. Dakle, o tome ovisi budućnost žena naravno, ali i budućnost svih nas, muškaraca i žena i naše djece. Dakle, naravno, mislim da treba učiniti dodatni napor financijske prirode od strane svih država članica. Mislim da je to od iznimnog značaja, dakle, zaštiti naše žene i djecu. Hvala. Htjela bih dotaknuti tri pitanja. Što se tiče telefonske linije, ovo dakle, ona nije za djecu i nije za muškarce, osoba koja zove ne mora se predstaviti. Mislim da je to jako važno, zato što možda po prvi put govore o tom obliku nasilja i zato je anonimnost važna. Kada je riječ o nasilju, dakle i odnosu prema časti, tu se spomenulo i pitanje invaliditeta. Poznato je da su te skupine više marginalizirane. Također, počinitelji, muškarci mogu biti članovi obitelji, ali i skrbnici, dakle skrbnici koji brinu o ženi, o osobi s invaliditetom. Mi smo izradili istraživanje na ovu temu i starije žene također ulaze u ranjivu skupinu. I još nešto. Govorimo o zločinu koji narušava povjerenje. Situacija je jako teška, to su ljudi koji gube nadu, a istovremeno ih pozivamo da nam se obrate. Dakle, one trebaju posegnuti za tom pomoću, ne trebaju znati da policija, da medicinsko osoblje ima potrebnu ekspertizu i Istanbulska konvencija veli to je zločin. Dakle, mi moramo ovo, prema ovom pitanju zauzeti strateški pristup i na taj način pristupiti svim žrtvama. Imamo žene koje stradavaju na ovaj način u Europi, u Švedskoj, Danskoj i tako dalje. Vidjeli smo vrlo visoke brojke vezane uz ovu vrstu nasilja, a uz to riječ je o zemljama koje su među najnaprednijima u Europi. Dakle, potrebno je više obrazovanja, podizanja svijesti o ovim problemima. Međutim, da bismo to učinili, moramo doista vjerovati u ono što poduzimamo, vjerovati u Istanbulsku konvenciju i vjerujem da će to donijeti potrebne promjene. Hvala vam, gospođa Miguel e, Dakle, govorili smo o ženama s invaliditetom, ali upravo ste vi, gospođo, ne postoje još adekvatne strukture kako bi se prihvatilo te žene. Ali isto tako spomenuto je nasilje. O nasilju se tek počinje govoriti. Spomenimo žene koje nemaju krov nad glavom, dakle beskućnice žene s invaliditetom, izbjeglice, bez papira, djevojke žrtve nasilja, prisilnog braka i tako dalje. Dakle, o tome se radi. Radi se mi treba privući pozornost na tu stvarnost koju nitko ne želi vidjeti, koja se ne može sagledati, za koju se već, evo, deset godina govori o nacionalnoj razini, a to što je napravljeno na nacionalnoj razini je jako nedovoljno. I evo, vidimo sada da imamo dvije velike države koje podrivaju prava žena. Eto, mi smo u takvom kontekstu i situacija je hitna. Mora se hitno djelovati. Dakle, evo što ja mogu reći. Da, trebamo imati je čvršći moguće okvir za boru protiv svih mogućih vidova borbe protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djecom. Da, ratifikacija, pristupanje, to je prvi važan korak. Thank you. And uh, Hvala, gospođa Revolt Dallon Bonfo, izvolite. Hvala, evo ja ponovno želim ponoviti zahvalu svima. Jako je važno bilo čuti što se događa u određenim europskim zemljama. Kao što ste vi to, gospođo, rekli, ja sam u potpunosti uvjerena da je od krajnje značaja da Europska unija potpiše i ratificira tu konvenciju iz Istambula. To nije ništa iznenađujuće i ovo nije prvi put da tako što radimo. Po pitanju prava djece, Europska unija potpisala je i ratificirala polju prava djece Ujedinjenih naroda. Dakle, to nije ništa novo, ali ovo se tiče žena, dakle, polovine svjetskog stanovništva. Dakle, tu se ne radi o nedostatnoj legitimnosti za Europsku uniju da ona to potpiše ratificira, tim prije što vidimo da postoji jako velika disparatnost ovisno o mjestu stanovanja prebivališta i kao što je to rekla gospođa Hannibal, Sad smo obilježili 60 godina ugovora iz Rima. Mislim da Europska unija mora više stati na stranu svojih sugrađana, zaštiti ih, dakle zaštiti žene. Jako je važno napredovati po tim pitanjima. Potpisivanje i ratifikacija konvencije iz Istambula bit će prva etapa. Druga etapa koja je nužna jest direktiva da žene pravno imaju jednaka prava i da im se može što bolje i više pomoći. Dakle, ponovno vam zahvaljujem. Mi ćemo pratiti napredak ovog rada u Europskom parlamentu po ovom glede ovog iznimno važnog pitanja. E, Najljepša hvala. Želim zahvaliti svim govornicima i članovima, zastupnicima iz oba odbora koji su bili jako aktivni, koji su iznijeli svoje stavove glede ovih jako važnih pitanja. <laughs> E, Rečeno mi je da gospođa Koraca Bil izgleda dolazi, no u svakom slučaju želim sve podsjetiti da ovo zajedničko saslušanje odbora Libe i FAM Dakle, organizirat ćemo 12. travnja nastavak. Imamo rokove za amandmane, to je 26. travnja. Tada ćemo, a 8. lipnja ćemo glasati na odboru. Dakle, želim još jednom svima zahvaliti. Posjećam zastupnice odbora FAM da ćemo kroz minut dva započeti sa sastankom odbora FAM. Uh, <laughs> Nastavit ćemo dakle saslušanje još dvije, tri minute. Gospodin Koraca, bil možete uzeti riječ? Izvolite. Hvala. Vjerujte kolege, dragi prijatelji, i gospođo predsjedavajuća da sam doista svim silama htjela biti s vama, ali nažalost e, morala sam čekati u Stokholmu u zračnoj luci jer je zrakoplov uveliko odgođen. Svjesna sam da je sve već rečeno, ja ću ovo ponovno preslušati. No, evo samo želim reći par riječi i reći koliko sam predana ja i mi u Europskoj pučkoj stranci borbi i nutoj, toleranciji nasilja protiv žene. Jer o tome se radi i koliko smo mi sretni i posvećeni da radimo zajedno u suradnji s dragom kolegicom Kristini i svim drugim izvjestiteljima u Sjeni. Mi smo evo upravo podnijeli zahtjev za prijevod našeg e, nacrta izvješća i zato ovo današnje saslušanje doista bilo, pr, bilo pravo vremena. Doista dopustite da kažem nešto o pristupanju vijeću konvenciji Vijeća Europe. Dakle, mi moramo riješiti ova nerješena pitanja, a pitanje definicije roda je jedno od ključnih pitanja. Dakle, nema smisla nastavljati ovako predani, da pitamo države članice da u potpunosti provode i primjenjuju Istanbulsku konvenciju i tražimo od država članica da potpišu, pristupe i ratificiraju konvenciji što e, to je više moguće, a ne samo uz e, isključive e, nadležnosti. To nema smisla ako će oni i dalje imati jednake zadrške i e, jednako krivo tumačiti što znači rod i što znači rodno nasilje nad ženama. I to kaže Vijeće Europe koje je autor konvencije. Sve drugo je ideologija koja ide na uštrb ženama. Mi smo pozvali komisiju, pozvali smo i države članice da zajedno s Vijećem Europe se uključe u konfliktivan dijalog i da se riješe probleme ovih zadrški, da se nađu rješenja. To nema nikakve veze sa kršćanskim vrijednostima, obiteljskim vrijednostima. Radi se tu o ženama koje se tuče, djevojčkama koje se siluje. Radi se o zločinima. To nisu privatne stvari rodno nasilje nije ništa drugo nego kazna djela zločini. I želim zaključno reći da zahvaliti na odličnom radu građanskog društva. Jako mi je drago što ste danas mogli saslušati što se radi u Švedskoj, jer to je doista pravi primjer kako se može napraviti razlika u osješćivanju, osposobljavanju i pružanju stvarne zaštite žrtama predsjedavajuće, mi doista želimo družiti snage političkih klubova zastupnika i nadam se da ćemo uspjeti e, da se čuje naš glas kroz države članice. Ja imam još puno toga za reći, ali ne želim to sad ovdje raditi jer je ima ograničeno, ali svi oni koji su zainteresirani s velikim zadovoljstvom ću e, sa svima njima razmijeniti svoje stave. Najljepša hvala svima. Hvala vam, gospodinu Kraca Bil. Hvala. sada kroz nekoliko minuta započet ćemo sastanak našeg odbora vam. Hvala.